Stavljam ga odbor za ekonomske i monetarna pitanja. Odbor ENVI dostave sljedeći ispravak o teksta koji je usvojio parlament u sa člankom 2314 Ovaj korigendum ispravak smatrat će se usvojenim ukoliko e, u roku 24 sata do ove objave politički klub ili barem 40 zastupnika ne zatraži da se to stavi na glasanje. Ispravak korindendum e, može se naći na web stranici e, plenarne sjednice, a naslov će biti objavljen u zapisniku ovog zasjedanja.